nema u tom slučaju se zapisni s prethodne plenarne sjednice usvaja. U skladu s člankom trećim stavcima trećim i četvrtom statuta Odbor za pravne poslove je e, provjerila pitanje imuniteta Giovanija Barbagalja i e, kolege i od 11. ožujka e, se kolegi Barbagalju, a od 13. ožujka kolegi Tedius potvrđuje mandat. Ima li primjedbi? Nema primjedbi, u tom slučaju se potvrđuje njihov mandat. Čestitam kolegama. Zastupnik Bris Ortefe je od predsjedništva tražio da se brani njegov